Drage kolege i kolegice, zapisnici e, s jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su dostupni. Imali primjedbi. Mm, Tome nije slučaj. Prelazimo sada na obrazloženje glasovanja. Još jednom bih sve zamolio koji vode razgovore da napuste doranu. Nekoliko među vama bih mogao i poimenično zamoliti za to. Započet ćemo s obraženjima glasovanja veznih uz e, izglasavanje nepovjerenja komisiji, prijedlog s tim u vezi. Započet će kolega Mah. Herr Kollege Mach. Kolega Mach. Mikrofon, mikro. Mikro. Mikrofon, molim. Yes. Does it work now? Radi li sada? Poštovane dame i gospodo, ja ne tvrdim da je gospodin Juncker bio premijer jedne zemlje koja je bila porezno uzrečište. To nije nešto što imam e, protiv njega. Ja jednostavno smatram da bi njegovi vlastiti sunarodnjaci trebali sami njemu reći da da nije poželjno da neka poduzeća dobivaju porezne olakšice da plaćaju manje poreza od ostalih. Htio bih da tako postupi i moja vlada kad bi to bio slučaj kod nas. Gospodin Juncker ne pokazuje transparentnost jer je provodio ovakvu politiku u Luksemburgu, a sada predsjedava komisijom koja ne želi da druge vlade čine isto. Za vrijeme glasovanja o komisiji, hvala, govornik je prekinut. Riječ ima gospodin Šolteš, ali ne vidim ga ovdje. Onda ima riječ kolegica Gil. Izvolite. Hvala vam lijepa. Važno je zauzeti čvrsti stav o izbjegavanju poreza. Neprihvatljivo je da velike kompanije mogu koristiti olakšice koje plaćaju porezni obveznici, a da ne dobivaju ništa za uzvrat, jer ta kompanija i rupe u zakonu. Predsjednik Juncker treba odgovarati na ozbiljna pitanja i trebamo se pobrinuti da on to učini. No, komisiju bi trebalo prisiliti da se pozabavi ovim pitanjem i to bi bilo u interesu naših državljana i No, mislim da se ovi pokretači rezolucije nisu vodili interesom građana. Nakon dugotranih istraga zapravo treba iznaći najbolji mogući način da se riješi ovo pitanje, ali to nije to i jednostavno je ovo način da se to zadrži u medijima i zato sam glasala protiv ove rezolucije. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin ili izvolite. Hvala. Ja sam glasovao protiv ovog prijedloga krajnje desnice koji je populistički i koji ne pomaže dobroj reputaciji Europske unije. Doista mi je drago što su oni u manjini. Ja smatram da gospodin Juncker treba dokazati svoju dobru vjeru rješavanjem problema. problem poreznih utočišta nije toliko zakonodavni nego etički problem. Ako želimo nešto poduzeti protiv e, takvih poreznih utočišta, onda to ne smijemo učiniti nametanjem daljnjih administrativnih propisa, nego donošenjem poreznih olakšica diljem Europe kako bismo zadržali poduzeća ovdje ne dajući im razloge da traže takva porezna utočišta. Hvala. Hvala kolega Pospišel. Riječ ima gospođa Morvaj. Hvala lijepa. Kao odvjetnica i stručnjakinja za kazneno pravo, Moram reći da bi se ovaj slučaj mogao smatrati zapravo jednom čarolijom. Zapravo kao čarolijom bi se ovi propisi mogli koristiti da se čine kaznena djela u drugim zemljama u svakom slučaju. Ljudi ne paze na vlastitu imovinu i smatraju da oni koji su spretni u krađi trebaju biti izabrani na visoke funkcije i to je i slučaj predsjednika Junkera i zbog toga sam eh, glasala za ovu rezoluciju kada je riječ o izglasavanju nepovjerenja komisiji eh, zato jer smatram da gospodin Juncker nije prikladna osoba za obavljanje ove dužnosti i zbog toga sam eh, glasovala za izglasavanje nepovjerenja. Hvala gospođo Morvaj. Gospodin Baco ima riječ. Hvala. Prijedlog izglasavanja nepovjerenja Europskoj komisiji je odbačena velikom većinom i to je sramota za Europski parlament kao premijer i kao ministar financija Juncker je pretvorio Luksemburg u porezni raj i oteo je milijarde eura narodima onih zemalja gdje djeluju ova poduzeća. Da je sramota pala na teret većine u ovom parlamentu zato jer da se ta većina nije mogla suprotstaviti Junkeru. Socijalisti su osim toga rekli da bi bilo previše složeno izabrati novu komisiju i zbog toga su se odrekli bilo kakvih moralnih vrijednosti koje se nalažu i komisiji i parlamentu govoreći o takozvanim europskim interesima, a e, umjesto da usvoje sankcije protiv Junkera. Hvala riječima kolega Iglesias. Hvala. Danas smo vidjeli podnošenje izglasavanja o nepovjerenju od, od strane onih e, koji se protive poštivanju ljudskih prava i protive se Londonskom sitiju. A ono što je paradoksalno je činjenica da su socijalisti, naročito oni španjolski, podržali prijedlog koji smo mi htjeli uvesti protiv onih koji su odgovorni za postojanje poreznih e, rajeva i za poreznu politiku koja šteti našim građanima. Danas su europski i španjolski socijalisti pokazali da e, je naporno sa riječi dijela. Oni su podržali ovu komisiju i stalno pokazuju da su za Junkera i za porezna utočišta. To je loša vijest za demokraciju u Španjolskoj i u Europi. Hvala kolega Iglesias. Riječ ima gospodin Duron. Hvala vam gospodine predsjedavajući, kolege euroskeptični i ekstremna desnica koji su podnijeli ovu rezoluciju, ovaj prijedlog na neglasanju povjerenja komisiji, zapravo e, vode istu onu logiku kao i oni koji se, koji se protiv toga bore. Radi se o tome da imamo s jedne strane europske interese, s druge strane nacionalni egoizam, borbu protiv, konkuren protiv e, konkurentnosti među državama. Da, Jean-Claude Juncker kao i drugi su bili sudionici u ovako skandaloznom sustavu kojeg se u samoj srži Europske unije zatim e, proizvelo porezno uaza kako bi se udovoljilo nekolicini velikih financijskih institucija ili velikim dioničarima a s druge strane imamo programske štednje, imamo osvrmašenje u državama članicama i imamo dezinteres e, javnosti. S jedne strane imamo tu nepravdu, a s druge strane moramo ovaj sustav koji je ustanovljen u Luksemburgu ali i drugdje i koji se čini legalnima nekima zapravo naglasiti kao sustav koji je neprihvatljiv. Riješit ćemo situaciju samo ako imamo više Europe, ako imamo manje konkurentnosti i ako branimo opće interese Europske unije. Hvala kolega Duron. Riječ ima kolega Hanan. Hvala. Ja sam glasovao protiv imenovanja gospodina Junkera i također sam glasovao protiv komisije. Neobično je da sam bio otvoren u tome i nemoguće je naći nekoga koji će to otvoreno priznati on još uvijek e, vuče tragove iz 1950. godina kada govorimo o usklađenju minimalnih plaća i poreznoj politici i tako dalje, no ipak e, on ima pravo kao i svi ostali na pretpostavku nevinosti. Sada je pokrenuta istraga i ona nije završena. Ovo je mm, prijedlog koji je loše e, tempiran i također loše osmišljen i loše izrađen. Ja ga nisam mogao podržati zato jer iz e, svih razloga koje bih mogao navesti da se želim riješiti e, Junkera činjenica da je on podržao režim niskog poreza je zapravo nešto što nije ilegalno. To nije zločin smanjiti poreze a rješenje za e, zemlju koja ima niže poreze od vaše je e, ne da e, prebacujete onda krivinu na nego je rješenje o tome da smanjite vlastite poreze. Hvala kolega Hanan. Riječ ima kolega Marijas. Gospodine predsjedatelju, kao što se zna, ja sam glasao protiv gospodina Junkera kada bio kandidat za predsjednika komisije. I to zbog toga što je kao predsjednik Eurogrupe e, bio odgovoran za memorandum i mjere štetnje u Grčkoj koje su naše ljude toliko mnogo pogodile. Juncker se sada pokazao u još gorem svjetlu, tako da sam ja glasao za ovaj predlog nepovjerenja koji dolazi od e, gospodina Zanija i pokreta pet zvijezdica činjenicu da je prijedlog također potpisala i ekstremna desnica, kojima se mi politički gledano u potpunosti protivimo, ne bi trebao biti alibi ljudima da glasaju protiv nepovjerenja komisiji. Mi imamo potpuno drugačije političko stajalište od njih, no važno je, ne želimo da se stvari pogrešno razumiju, važno je da gospodina Junkera moramo maknuti iz stolice predsjednika komisije. Hvala. Zahvaljujem gospodinu. Gospodin Jar. Hvala gospodine predsjedavajući. Politika je vezana u stvarnost, a ako nam se stvarno ne sviđa, onda bismo to trebali promijeniti pomoću političkog zakonodavstva. Ono što se trenutno tiče nacionalnih poreznih sustava, to nam se ne sviđa i tu se slažemo, a naravno kao drugo moramo i harmonizirati naše, našu poreznu politiku. I zato bih htio da Europska komisija vrlo brzo radi upravo na toj temi Zbog toga Europska komisija mora ostati sposobna za djelovanje, zbog toga sam glasovao protiv e, izglasavanja povjerenja komisiji. I sada me zanima kako će se ponašati države članice. Nadam se da ćemo iskoristiti ovaj elan koji se stvori u Europskoj uniji kada se radi o harmonizaciji poreznih sustava, da države članice se prestanu papirati tome, opirati tome i da krenu u to i s tim u vezi mislim da Europska komisija mora brzo početi raditi, mora ostati sposobna za djelovanje i stoga mislim da ovaj prijedlog nije bio smislen već je samo populistički. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica von Storch. Hvala lijepa. Ja sam danas glasovala za nepovjerenje komisije, dakle protiv gospodina Junkera i protiv komisije Rado bih e, zatražila i e, objektivniju istragu ovih navoda, ali to se čini e, opere interesu ovog doma koji žele voditi samo površnu istragu i zbog toga smo imali samo mogućnosti glasovati da ili ne kada se radi o ovom izglasavanju povjerenja. To je ideološko bojeno, a mislim da se ovdje radi o samim činjenicama. Dakle, neovisno o političkoj obitelji. Postavlja se pitanje hoćemo li poduprijeti ovu komisiju ili ne, a mi smo se iz alternative za Njemačku već dva puta izjasnili protiv ove komisije. Nismo glasali za Jean-Claude Junckera kao predsjednik komisije, niti smo glasali pozitivno za kolegi. I stoga smo ostali dosljedni kada smo i u, ovom, u ovoj temi glasali protiv komisije i dakle još jednom ne radi se niti o ljevici niti o desnici nego se jednostavno radi o samim činjenicama. Zahvaljujem, gospođo Fonštor, gospođo Pericini. Grazie, prezident. Hvala. Ja sam e, danas glasao za nepoverenje komisiji Juncker. Molim vas kolege za tišinu. Dakle, glasao sam, e, kao što sam naveo iz svih razloga, koji su navedeni u prijedlogu koji sam ja potpisao zajedno sa drugi 75 zastupnika. No glasovala sam tako i zbog e, iskustva koje sam stekao u odboru Envi Dakle, ovdje predstavljam kao koordinator klub e, zastupnika FDD-a i tamo se raspravljaju sve politike o okolišu, o zdravlju i prehrambenoj sigurnosti, sigurnosti hrane. Dakle, po ovom pitanju navedeni povjerenici ne namjeravaju odustati od fosilnih goriva e, korist onima koji žele također povećati vađenje nafte i to je nešto što ima direktan negativan učinak na zdravlje građana i također se ne želi smanjiti i štetne emisije koje proizvode poduzeća Ujedinjene Europe. S druge strane, Junkerova komisija želi također poništiti one malobrojne obećavajuće zakonodavne inicijative kao što ona e, koja brani reciklirane plastične vrećice. Prekinut je govornik. Hvala kolega Petričini Riječ ima kolega Golniš. Hvala gospodine predsjedavajući. Naravno da sam e, glasao protiv e, Europske komisije, ne zato što sam osobno usmjeren protiv Jean-Claude Junckera, nego zbog svih ovih razloga koji e, nas natjeravaju da imamo određene zabrinutosti. Na primjer što se tiče retorike Jean-Claude Junckera, on je ohabljivao ovakvu vrstu porezne politike u Luksemburgu, bio je ministar gospodarstva i financije i kada je izbio taj skandal za koji on možda nije osobno bio odgovoran, ipak e, bilo, bilo bi logično da odstupi. A on je rekao, ja nikad nisam bio nadležan za gospodarstvo i nikad nisam odstupio. Ja sam se zatim informirao i vidim da je gospodin Juncker bio ministar financija, blagajne, bio je 18 godina predsjednik vlade Luksemburga što se tiče njegove ostavke nakon skandala. Morao je proglasiti prijevremene izbore. Gospodin Petel ga je zatim naslijedio i e, ja očekam, ja, sam, ja bih očekivao od njega da ipak e, u tom slučaju da je trebao podnijeti ostavku. Hvala vam lijepo gospodine Golniš. na objašnjenje glas. Završavamo s ovim objašnjenjem glasanja i prelazimo na ono vezano uz kašnjenje početka provedbe kohezijske politike 2014. do 2020. Thank you, Hvala vam, ja sam glasala za ovaj prijedlog rezolucije zbog toga što kašnjenja u programiranju za kohezijsku politiku znači da u Engleskoj programi možda neće ove godine biti odobreni. Jedan od ključnih razloga što vlada Velike Britanije nije pružila ono što je bilo potrebno za dati delegirane ovlasti, odnosno naša vlada praktično ugrožava dodjelu 909 milijuna eura fondova za nove regije West Midlands koje bi mogli biti upotrebljeni da se dođe do rasta u našim gradovima. Partneri su spremni na djelovanje i voljni, no čini se da je ključna zapreka neprekidna nevoljkost naše vlade da delegira makar minimalne ovlasti kako bi se ovakve ovlasti mogle, kako bi se ovakvi programi mogli provesti u komisiji. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Gil. Dakle, vi ste prva govornica u sljedećem objašnjenju glasanja. Molim vas, budete spremni. Gospodin Zdehovski sljedeći ima riječ. Gospodine predsjedatelji, poštovani kolege, ja sam glasao za zbog toga što se moramo pobrinuti da imamo um, najveći najveći mogući broj operativnih programa usvojen i kako bi njihova provedba bila ubrzana. Imamo velik zaostatak već sada, te sam smatrao nužnim da dodatne financije, dodatna sredstva budu na raspolaganju već 2015. Gospodine predsjedatelju, zahvaljujem vam se također i izrezavam svoje poštovanje vašem vođenju ovog sastanka. Zahvaljujem lijepo, gospodine Zdehovski. Sljedeći govornik, gospodin Polčak. Hvala vam. Ja sam glasao za prijedlog rezolucije zbog toga što je kohezijska politika za mene vrlo važna za gospodarstvo Europske unije. Zbog toga sam podržao prijedlog i smatram da je potpuno u skladu sa podrškom predsjednika Junkera e, gospodarstvu i njegovim investicijskim paketom. Osobito e, važno za mene je suradnja sa gospođom povjerenicom za regionalni razvoj. E, kolega Zdehovski je već rekao kašnjenju kašnjenju početku provedbe politike između 2014. i 2020. i smatram da bi to također moglo ugroziti primatelje zbog toga što države članice same mogu e, početi ponovno razmatrati svoje doprinose ovoj politici. Zahvaljujem. Gospodin pospišao sljedeći ima riječ. Mm, lijepo hvala. Ja sam također glasao za prijedlog rezolucije i njegov sam supotpisnik njen. Smatram da je ovo vrlo važna rezolucija zbog toga što, kao što je već rečeno, trenutno već postoji kašnjenje u fondovima za pojedine kohezijske politike, osobito za 2014. I očito je da pitanje kohezijske politike i pitanje dodjela ovih sredstava je od iznimne važnosti, osobito za gospodarski slabije države Europske unije. Ondje ovi fondovi predstavljaju veliku investiciju, velik priljev kapitala za razvoj infrastrukture. Ja dolazim iz Češke i mogu vam dati neke statistike iz naše zemlje od našeg pristupanja. Primjerice, Naša država je dobila preko 330 milijardi kruna uz dodatno u usporedbi sa sredstvima koja smo uplatili u proračun Europske unije. Iako smo imali problema sa korištenjem ovih sredstava, sve skupa smatramo da je to korist državama članicama i da je to potrebno iskoristiti. Zahvaljujem e, zastupnika Kirtan Darling. Hvala vam, ja sam glasala za rezoluciju jer moja regija, sjeveristok Engleske, profitira od milijuna fundi, funti europskih financija koje podržavaju projekte diljem regije. Ovi projekti su nastavili stvarati radna mjesta i unapređivati naše gospodarstvo, a trenutno kašnjenje u dogovoru engleskih operativnih programa zapravo ugrožava ovu ključnu investiciju. Mislim da naša vlada dovodi u pitanje ova sredstva, ne samo da je jednostrano ukinula e, već uspostavljene agencije za regionalnu pomoć, već kako bi stvar bila gore, nisu učinili dovoljno kako bi se pobrinuli da zamijene e, lokalna gospodarska partnerstva, te moja izborna jedinica je jednostavno zahvaćena u centru svega toga. Ja snažno podržavam poziv da komisije i nacionalne vlade pokažu odgovornost u rješavanju situacije što je prije moguće uz e, trenutno najvišu nezaposlenost i nezaposlenost mladih u Velikoj Britaniji. 724 milijuna funti je predviđena za nadolazećih 7 godina i mnogo toga je ovdje u igri. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Birder. Ja sam podržavala prijedlog rezolucije i želim poslati vrlo jasnu poruku komisiji, komisiji i nacionalnim vladama da se moraju pribrati. Preko 100 milijuna funti za jugoistok Englije, do, Engleske dovedanje u pitanje e, ukoliko se operativni programi ne usvoje na vrijeme. To su lokalni projekti za stvaranje lokalnih sredstava, obuku mladih, infrastrukturu i sve to je dovedeno u pitanje. Komisija mora učiniti sve što može da bi svoj proces ubrzao da se omogući da ti procesi budu projekti započeti na vrijeme. Postupke je potrebno slijediti, ali potrebna je određena fleksibilnost u tome. Mora se pobrinuti da provedba može pomoći čim se načinno dogovori i da suglasnost za programe. Tako lokalna tijela vlasti mogu e, prijavljivati se za projekte i pokrenuti ih što je prije moguće. Hvala vam lijepo. E, zastupnik Hanan. Hvala vam. Cjelokupni kohezijski projekt mora se smatrati jedan od najvećih neuspjeha od njegovog e, začetka e, nakon ugovora iz Maastrichta. Ideja je bila da se e, potroši više novaca na slabije regije i da, ako pogledamo koji je najveći per capita primatelj, to je Grčka i znamo kako je to završilo. Dakle, ukoliko oporezujemo bogate zemlje, kako bismo platili, e, isplatili one siromašnije, imat ćemo manje bogatih, a više siromašnih. Cijele države kao i pojedinci mogu postati ovisni o potporama. Dakle, perverzne inicijative e, ih navode da zapravo se temelje samo na ta bespovratna sredstva. Čuli smo od nekih britanskih kolega koliko je važno dobiti novac za projekte u Velikoj Britaniji. No naravno, ne samo da smo mi neto platitelji u Europskoj uniji, tako da računovodstveno imamo smatramo da imamo samo gubitke. Ovo su zapravo projekti koji e, su na neki način svrha samo sebi da bi uveličali Europsku uniju, a ne da bi potaknuli e, lokalni razvoj. Da smo doista za Europu trebali bismo zalagati se za pluralizam, za diversifikaciju i omogućiti onima koji žele da napuste Europu, da se vrate nazad na tržište i da izvozom podignu svoje gospodarstvo. Hvala. Gospodin Jar. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam glasovala za tu rezoluciju i samo želim još iznijeti tri primjedbe. Prva primjedba je sljedeća. Kohezijska politika je važna i trebala bi dopinjeti do izjednačavanju životnih uvjeta. Naravno, pod naslovom bolje, bolja potrošnja novca trebamo paziti da se novac dobro troši, ali isto tako želim reći da u mojoj regiji kohezijska politika je doista nešto što se dokazalo, što je pokrenulo određene stvari, nove federalne savezne pokrajine u Njemačkoj, s istočne Njemačke se poboljšavaju, napreduju, a to je djelomično i zbog europske kohezijske politike. Kao drugo, točno je da svakih sedam godina igramo istu igru, i stoga bismo trebali politički gledano uvesti nekakva prijelazna pravila kako bi programi mogli se nastaviti da ne dođu uvijek do prekidanja postupka. I kao treće, to ću opet sada ovdje ponoviti, da države članice molim da prenesu svoje nacionalne doprinose kako bismo imali dovoljno novaca za tu kohezijsku politiku. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Dakle, to su bilo objašnjenja glasanja za Predlog rezolucije o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike od 2014. do 2020. Sada prelazimo na predlog rezolucije o 25. obljetnici konvencije un o pravima djeteta. Zastupnica Gil ima riječ. E, ja svim srcem podržavam ovaj prijedlog rezolucije jer se u potpunosti slažem da bi prava djece trebala biti u suštini europskih politika. E, Užasne vijesti o zanemarivanju, trgovini, iskorištavanju djece koja dopire do nas svaki dan pokazuje hitnost potrebe za dodatnim mjerama kako bi se zaštitilo našu djecu. Sva djeca, bez obzira na socijalno ili etničko porijeklo, trebali bi dobiti najveću moguću razinu obrazovanja i skrbi. Zaštita e, djece migranata također mora biti snažna jer to je i jedna od najranjivijih skupina koja pati zbog neodgovarajućih zakona o migraciji i vrlo često propadaju kroz postojeće rupe u politikama. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Jill. Riječ ima gospođa McCarthy. Hvala vam, ja podržavam rezoluciju o 25. obljetnici Konvencije un o pravima djeteta i pozdravljam ovu činjenicu i mogućnost da se prava djece i mladih stave na vrh prioriteta Europske unije. Moramo nastaviti globalno raditi na pravima djece i pobrinuti se da sva djeca imaju pravo eh, da imaju djetinstvo slobodno od bilo kakvih eh, stradanja i rata. Također moramo eh, obnoviti svoju usredotočenost na živote mladih i djece od kojih su mnogi platili najveću moguću cijenu zbog politika štednje. Hvala. Zahvaljujem e, zastupniku Morganu. Hvala, uvaženi kolege. Europski parlament je danas prilikom 25. obljetnice Konvencije un o pravima djeteta opet naglasio i to snažno potrebu da se zaštite djeca i također da se uvede europska politika koja će se tako će osigurati djeci dobrobit. To nije ritual odluka, niti repetitivna, nego nam pomaže da utvrdimo situaciju i da provjerimo koliki dio ovog zahtjevnog dokumenta koji se tiče prava djece je doista i proveden nakon 25 godina sa kakvim kvantitativnim, ali i kvalitativnim rezultatima i konkretnije koliko od preporuka te konvencije se pretvorilo u stvarnost gdje, na koji način i sa kojim očinkom na kulturu, na zakonodavstvo, na usluge, na potporu djeci i njihovim obiteljima. Međutim, ostaje nam još mnogo posla. U ostalom, ako govorimo o pravima djece, govorimo o sadašnjosti i budućnosti našeg društva. Osobno smatram, nažalost, u tekstu rezolucije o kojem sam glasovao i govornik je prekinut. Zahvaljujem. Gospodin Tanok. Gospodine predsjedatelju, naravno ja slavim 25. obljetnicu konvenciju o pravima djeteta i osuđujem bez ikakve zadrške užasne stvari koje se danas događaju u svijetu, neishranjenost djece, djeca vojnici, djeca bombaši samobojice, trgovanje, prisilni bragovi, čak i pitanje ženske genitalne mutilacije. I to u gradu koji ja predstavljam, Londonu. Bili smo i užas u Nigeriji, Boko Haroma, Izisa u Iraku, porobljavanje, sirovanje mladih djevojčica bez kažnjavanja. No postoje neki aspekti rezolucije koji me brinu. Prije svega, države članica, a ne Europska unija, imaju primarnu nadležnost ovdje, a također kao otac troje mala djeca, kao ja sam vjerujem da neka pitanja koja se tiču rane seksualizacije i rodnog identiteta e, bi mogla na neki način e, dovesti pitanje moja roditeljska prava. Zbog toga sam bio suzdržan u glasanju. Zahvaljujem, zastupnik Jar ima reći. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja sam glasao za ovu rezoluciju i e, iz stajališta odbora za predstavke želim iznijeti tri primjedbe. Kao prvo stvarno trebamo ustvrditi da su kršenja prava djeca problem koji se pojavljuje ne samo u zemljama u razvoju, nego koji se pojavljuje isto tako i unutar država članica Europske unije. Kao drugo, u odboru za predstavke imamo opetovano problem kada se radi o pravima djeteta, da države članice ukazuju na vlastitu nadležnost na tom području, da zaustave taj postupak, često nema dovoljno dijaloga sa institucijama Europske unije i kao treće, vrlo važno iskustvo, baš kad se radi o pravima djece, bismo trebali pokušati uvesti brži postupak jer pravo je jedna stvar, a uživanje tog prava je druga stvar. Ako nam je potrebno više godina unutar Europske unije dok se riješe razna pravna pitanja, onda to nije dobro za dobrobit djeteta i upravo bismo na tome trebali dalje raditi. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo. Zastupnik Kelly ima riječ. Hvala vam predsjedatelju. Mislim da bismo se trebali usredotočiti na prava djeteta, osobito u ovoj važnoj godini, 25 godina nakon konvencije UN-a o pravima djeteta. Iako je u mnogim područjima došlo do napretka, još je mnogo potrebno učiniti, osobito po pitanju obrazovanja, zdravstvene skrbi i jednakosti. Što se obrazovanja tiče, svako dijete bi trebalo imati pristup obrazovanju, što će ima omogućiti i pristup tržištu rada. Bez zdravstvene skrbi ne može voditi zadovoljan sretan život. A što se tiče jednakosti, rodna e, jednakost između djevojčica, dječaka ne postoji u mnogim dijelovima svijeta, kao što je malo čas rekao i Charles Stenok. Dakle, važno je za naš u Europskoj uniji da se pozabavimo svim tim područjima. Hvala. Zahvaljujem lijepo zastupniku Kellyu. Time smo završili s objašnjenjima glasovanja o 25. obljetnici konvencije u o pravima djeteta. Prelazimo na objašnjenje glasovanja o predlogu rezolucije o jedinstvenom digitalnom tržištu. Gospođa Gil ponovno prva ima riječ. Glasila sam za ovaj predlog rezolucije jer je krajnje vrijeme da komisija materializira svoje obećanja o digitalnom jedinstvenom tržištu i to sa konkretnim akcijama. Ne samo da ne iskorištavamo 260 milijardi eura koje bismo mogli zaraditi, jer svake godine taj digitalni jaz je sve veći i veći. Novac kojim bi mogli oporaviti se, izaći iz gospodarske krize, e, dovršiti jedinstveno digitalno tržište, zapravo bi mogao Europu usmjeriti ka inovaciji, stvaranju radnih mjesta, konkurentnosti i rastu. No to ne možemo postići ukoliko komisija ne poduzme snažne aktivnosti da obuzda komercijalnu djelatnost google -a. Uspješno digitalno tržište temelje se na konkurentnosti kao da pušta, svim potrošačima, online poslovima, internetskoj zajednosti da profitira, a ne da profitira samo jedno poduzeće. Hvala. Zahvaljujem, gospodin Buda. Hvala vam predsjedatelju, ja sam glasao za ovu rezoluciju. E, jedinstveno digitalno tržište znači provesti posljednji treći val tehnološke digitalne revolucije. Međusobna povezanost tržišta preduvjet je za gospodarsko funkcioniranje Europske unije, a sposobnost prilagodbe tehnološkim promjenama nužna je mjera da se zadrži globalna konkurentnost. Digitalno gospodarstvo mora reagirati na izazove tržišta poboljšavanjem tehnoloških sposobnosti a uz velike rezultate u cijelom nizu domena moći ćemo stvoriti mogućnosti za našu radnu snagu. No, digitalno tržište se mora boriti sa fragmentacijom jedinstvenog europskog tržišta. E, trenutno to predstavlja zapreku korisnicima u državama članicama i trećim zemljama. Postoje uspješne inicijative poput Europskog portala za javnu nabavu kako bi se razvijala prekogranična suradnja za male i srednje poduzetnike, a e trgovine također stvorila nove mogućnosti za europska poduzeća. No postoje problemi zbog nedostatka povjerenja potrošača i stvaranje jedinstvenog sustava certifikacije za online govornik je prekinut. Gospodja Bilde. Hvala lijepa. Ja sam glasovala protiv ovo jedinstveno digitalno tržište koje nam je predstavljeno kao nešto što ima izniman potencijal i koje će potaknuti gospodarski rast i vratiti povjerenje. Prema članku 3 ugovora Europsku uniju iz 2012. godine ustanovljeno je e, je prijedlogu od jedinstvenog digitalnom tržištu i e, lakšu numerizaciju. Istina je da je Europa kasni naspram Sjednih američkih državama s tim u vezi. Na primjer, osobe u ruralnim područjima još u velikoj mjeri nemaju pristup internetu. Ipak eh, treba pratiti razvoj tog tržišta jer eh, to se čini da je tronarski konj Europskom komisijom kad se radi o nacionalnim nadležnostima. Treba isto tako ustanoviti eh, slobodno pružanje usluga, kako bi sve, sva europska poduzeća mo, i europski građani mogli koristiti usluge koje žele, neovisno o tome gdje se nalaze u Europskoj uniji, kako bi se, kako bi se izbjegao dumping, eh, kada se rade na primjer o Netflixu i sličnim proizvodima. Hvala. Hvala kolegice Bilde. Riječ ima kolega Pospišel. Hvala. Ja sam glasao za ovaj prijedlog rezolucije. Također sam ga su i želim reći nekoliko riječi o članku 10. o posljednjoj rečenici u istome, koja je također prenesena u medijima. To nije globalni napad na Google. Ne spominjemo niti jedno poduzeće imence, nego samo kažemo da bi komisija trebala razvojiti tražilice od drugih usluga na internetu. Ja to shvaćam kao nastojanje Europskog parlamenta da upozori na monopole koji postoje, zato jer monopoli nikad ne idu u korist potrošača. Mislim da bi komisija trebala razmotriti usvajanje određenih rješenja koja možda jesu ekstremna, ali takva jesu. Riječ ima kolega Jar. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja sam isto tako glasovao za ovo izvješće iz najmanje tri razloga. Kao prvo vidjeli smo da moramo sustići druge. E, ovo radi se o modernoj infrastrukturi 21. stoljeća. Imamo jedinstveno tržište i naravno da moramo i digitalnu tehnologiju graditi u to tržište. To znači e, sloboda kretanja za sve, ali su tako i e, izbjegavanjem stvaranja monopola. Prije svega kod mreža i kod mobilnih telefona smo vidjeli da gospodarstvo nije sve. Europskoj uniji možemo zahvaliti što imamo sada odgovarajući pristup Beza roaming i da smo mogli promijeniti neke od stvari, to je dobro za potrošače, a isto tako ja sam e, član odbora za poljoprivredu i vrlo mi je drago što e, se Europska, Europski parlament brine o ruralnom e, području, jer naravno ruralno područje treba isto tako još sustići ovaj razvoj i potrebno je i tu digitalno umrežavanje. Hvala Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam glasovala za jačanje prava potrošača na području jedinstvenog digitalnog tržišta, ali smatram da i u digitalnom svijetu trebamo imati pravedna tržišna pravila. Želim izniti Tri primjedbe. Kao prvo imali smo prije uska grla kada se radilo o pristupu tržištu, e, internetu. E, to je bilo zbog e, ponuđača usluga interneta. To se sada penjelo na, na druge, na velike platforme i stoga bismo se trebali sad koncentrirati na operatere tih platformi, trebali bismo pratiti što se tamo događa kao drugo. Za ovo nam je potrebna široka javna politička rasprava, e, instrument takozvanog unbundlinga, e, u ovom obliku kako se javljaju rezolucije ja odbijam. Mislim da je to preširok instrument, ali ipak trebamo još i dalje politički raspraviti o tome kako ćemo riješiti taj problem. I zadnja primjedba, ne radi se o tome da sad ovdje optužujemo pojedine kompanije, ali mislim da je pravedno da i kao zastupnici ovdje provjerimo što se događa u digitalnom svijetu. Hvala lijepa. Hvala. Riječ ima kolega Kelly. Hvala vam lijepa. Naravno, svi se slažemo da je važno provesti ovo u što većoj mjeri i to će nam pomoći da izađemo iz gospodarske krize i da ostvarimo rast u Europskoj uniji. Dakle, složio sam se sa stavom svojeg kluba u glasovanju i Prihvaćam također drugi dio desetog amandmana u kojem se govori o razdvajanju pretraživača interneta. Međutim, mislim da je prerano sada o tome govoriti. No, ipak trebamo razmotriti ono što bi se moglo dogoditi nakon današnjeg dana i smatram da bismo mogli izvršiti veliki utjecaj na moju zemlju i na druge zemlje u tom smislu, iako je taj amandman. Hvala, kolega Kelly. Time završavamo obrazoženja glasovanja o prijedlogu rezolucije za digitalno jedinstveno tržište. A sada prelazimo na obrazloženja glasovanja o prijedlogu rezolucije o podhranjenosti djece u zemljama u razvoju. Hvala. 170 milijuna djece ispod pet godina je podhranjeno, a najmanje 5 milijuna djece su snažno podhranjena i to su brojke koje bi trebale zvoniti na uzbunu među nama, ne samo da bismo uskladili bolje humanitarnu pomoć i pomoć u razvoju, nego trebamo također se pozabaviti i e, korijenima ovakve neprihvatljive patnje suše prouzrokovane klimatskim e, promjenama i također trebamo riješiti problem i političkih nereda. Mi dugujemo to djeci i trebamo iskoristiti svu svoju moć kako bismo potakli promjene u ovom ključnom području. Hvala vam. Hvala kolegice Gil. E, kolega Hajnana više nema. Riječ ima kolega Morgano. Izvolite. E, kolega Morgano. Kolega Morgano, izvolite. Prošle tjedna se u Rimu održava međunarodna konferencija o pohranjenosti pod pokroviteljstvom FAO-a i brojke su zapanjujuće. 5 milijuna osoba u, svijetu pate od kronične gladi i 160 milijuna djece ispod 5 godina su nerazvijena zbog toga. 54,5% od 6,9 milijuna smrti među djecom je pripisana podhranjenosti. Smatram da bi Europska unija trebala ojačati svoje djelovanje na međunarodnoj razini i sve više pokrenuti resurse i dugoročna ulaganja u tom smislu u suradnji sa drugim akterima poput UN-a, G8, G20, međunarodnim organizacijama i nevladinim organizacijama i trebala bi tražiti od zemalja koje su se pridružila Expo 2015. godine da uvedu obveze kako bi potakle E, korištenje održive poljoprivrede i potakle programe suradnje u rješavanju podhranjenosti. Hvala, riječ kolega Kelly. Ova tema se nadovezuje na prethodnu o 25. obljetnici Konvencije o pravima djeteta i naravno sve što nama treba kao ljudskim bićima u životu je hrana i to prikladna hrana. Kao što je rečeno, nažalost, to se ne događa u brojnim dijelovima svijeta, a može čak i u Europskoj uniji. No, ipak e, smatram da Europska unija ne zaslužuje kritike zato jer e, naše iskustvo pokazuje da smo jedan od najvećih donatora, odnosno najveći donator e, humanitarne pomoći u svijetu. No, uvijek postoji posao za poboljšanje i treba razmotriti priloge u ovom izvješću i vidjeti kako možemo popraviti situaciju. Postoje zemlje koje iziskuju našu pomoć, naročito kada je riječ o primjeni održive poljoprivrede i najbolje prakse. Dakle, zato podržavam ovu rezoluciju i glasovao sam za svoj klub u ovom pitanju. Hvala kolega Kelly. Riječ ima gospodin Tarabella koji je zadnji za ovaj tjedan. Ja sam glasovao za ovu rezoluciju gdje se borba protiv neiskranjivosti djece u zemljama u razvoju. Amandman broj 3 je bio prihvaćen, to mi je vrlo drago, zato što se to upisuje u zaključke specijalnog izvjestitelja Ujedinih naroda kada se radi o e, proizvodima koji su potrebni i o politici veznih uz poljoprivredu, ali čini se da europski pučani od srijede, to smo i čuli tijekom rasprave, govore o nejednakosti, o siromaštvu, ali izgleda da pučani nisu shvatili poruku. Papa izgleda nije, neće biti zadovoljan sa vjernicima u ovoj dvorani koji mu plješu tijekom svog izlaganja, ali zatim ne glasaju za ovo što se tiče iskorištavanja siromaštva, što je isto itekako potrebno. Hvala lijepa kolega Tarabela, toliko što se tiče obrazlužavanja glasovanja o neishranjenosti djece u zemljama u razvoju. Zapisnik s ove sjednice. Gospodine Kelly, vezano uz poslovnik, izvolite. Da, samo jedna točka vezano uz poslovnik. Ja sam htio to spomenuti tijekom glasovanja, ali nisam htio zadržavati cijeli dom. Nisam vas, gospodine predsjedniče, koji činite izvesan posao, staviti u nezgodan položaj. To se tiče usmenog amandmana. Mislim da amandman broj 11 o kojem smo raspravljali vezano uz procjenu o učinku. Imali smo poimenično glasovanje, a zatim je predstavnik iz kluba zastupnika ALDE iznio usmeni amandman. Tako sam ja barem shvatio to. A inače bih smatrao da se usmeni amandman iznosi prije nego što se glasa o amandmanu. Samo sam htio vas zapitati za obrazloženje toga, a ne zapravo za obrazloženje glasovanja. Da, da ja imam taj odgovor, ali Čini se da kolega Kelly nije čuo da će gospodin Tarabela preuzeti zapravo sam kraj ove rasprave. Dakle, mi smo imali poimenično glasovanje o amandmanu broj 11 Zatim se kolega, kojemu se sad ne sjećam imena, javio i iznio je usmeni amandman vezan uz stavak broj 11, dakle uz izvorni tekst stavka broj 11, ne vezan uz amandman 11. To se nalazilo na jednom potpuno drugom mjestu u tekstu i taj usmeni amandman je zatim prihvaćen. U redu, dakle zapisnici ove sjednice će na početku sljedećeg e, zasjedanja biti samljeno za usvajanje. Ako nema nikakvih primjedbi onda se ove rezolucije mogu prenijeti dalje. Dame i gospodo, hvala vam što evo imamo tu četiri, pet kolega koji su ostali do kraja. Zahvaljujem svim e, službenicima koji su ovdje u dvorani, zahvaljujem usmenim prevoditeljima koji se nalazi iza staklenih e,